tko je e, najavio nominacije i izmjene u odborima i izaslanstvima i to će ući u zapisnik. Ako nema komentara do trenutka usvajanja tog zapisnika, te će se nominacije smatrati odobrenima u skladu opet sa nadležnom procedurom. A sada da prijeđemo na sljedeću temu